Um Kolegice i kolege, e, ispričavam se. Imao sam jednu grupu mladih e, ukrajinskih parlamentaraca u uredu. Oni će nam se ovdje pridružiti. Imali smo intenzivnu diskusiju o daljem razvoju Minska i opće u, o događajima u regiji. I sam sam bio u Kijevu preko vikenda. E, razgovarao sam s predsjednikom i s drugima. E, znamo koliko je teško e, za te ljude u Ukrajini provoditi reforme dok traje rat. Ipak moramo dalje podupirati reforme E, e, dakle, i danas ćemo e, govoriti o reformama. Za nas kao parlament nije prihvatljivo ono što se danas dogodilo sa Sopčenkom. Ne možemo prihvatiti taj, tu presudu, to je politički motivirano, a ne nije zasnovano na pravnim osnovama. nadam se da ćete se složiti da prosvjedujemo protiv ove pre, presude. To je naravno i dužnost cijelog parlamenta. Ako nema nitko ništa protiv, onda ćemo tako i postupiti. Imamo li, imamo li primjenbi na dnevni red? Nemamo. E, priopćenja to je već obavljeno. Sada dolazimo e, do razgovora sa gospođom Cačevom predsjednicom Bugarskog parlamenta i predsjedateljicom parlamentarne skupštine procesa suradnje u jugoistočnoj Europi e, e izaslanstva m, mm, tog tijela. Drago mi je što ste došli k nama. Već smo imali i prije e, e, rasprave sa predsjednikom Europskog vijeća i predsjednikom OSS-a i e, odjera. Drago mi je što imamo vrlo usku suradnju između e, vaše organizacije i našeg parlamenta. Moramo ujediniti snage kako bismo e, uveli demokraciju kao instituciju. Svatko radi nešto, a i nema dovoljno koordinacije. Mislim da e, tu moramo posredovati. Drago nam je stoga što danas imamo priliku is razgovarati s vama. E, moram, mogli bismo organizirati u ljetnoj pauzi jedan e, sastanak sa predsjednikom OSS-a i SECP-a kako bismo došli do jednog radnog dogovora hvala lijepa što ste došli ovamo. Izvolite, imate riječ. E, hvala lijepa gospodine Brok, poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici AFETA, poštovani e, članovi parlamenta, dragi kolega iz nacionalnih parlamenta, članovi e, parlamentarne skupštine procesa suradnje u jugoistočnoj Europi SEECP PA. U prvom redu bih htjela zahvaliti za ovu priliku što ovdje možemo razgovarati u jugoistočnoj Europi. E, kao što je već spomenuto imat ćemo niz e, rasprava sa afetom. kad govorimo o političkim temama, moramo uvijek govoriti o e, testovima i izazovima. E, pomanjkanje političke stabilnosti i u jugoistočnoj Europi se bogoršava e, zbog činjenice migracijske krize. Ta Migracijska kriza nadilazi kapacitete e, država koje su njoj, e, njom pogođene. I zbog toga je dolazi do e, pozivi za političkom izolacijom i samoizolacijom su sve češći ću otvorena. E, dijelim e, mišljenje svih e, predstavnika u našoj parlamentarnoj skupštini da nema alternative za europsku perspektivu u jugoistočnoj Europi. Svi se suočavamo sa zajedničkim opasnostima i izazovima. Zemlje regije se suočavaju sa rizicima i opasnostima zbog e, transformacije u Crnomorskoj regiji na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Stoga se postavlja pitanje opasnosti zajedničke perspektive e, rješavanja ovih izazova. Kao i obično fokusirat ću se najprije na izazovima. E, daću vam optimističnu viziju e, regije. Parlamentarna skupština SECP-a e, ustanovljan je pred 20 godina. O, o, od svibnja 2014. kad smo u Bukureštu stavili naš rad na formalniju osnovu izglasavanjem e, deklaracije o osnivanja i e, osnivanju i poslovnikom mi i dalje institucionaliziramo ovu parlamentarnu suradnju. E, uz to je za nas naročito važno da institucionaliziramo odnose sa europskim institucijama, a naročito s Europskim parlamentom jer smo mi parlamentarna skupština. Zašto je to od značaja za našu skupštinu? E, geografski govoreći, e, regija koju predstavljamo uključuje zemlje e, sa raznim stupnjevima pridruživanja europskim institucijama. Grčka, Bugarska i Rumunjska, na primjer, su članice EU-a, a druge zemlje su, pot, e, su zemlje kandidati i potencijalni kandidati. Imamo još jednu skupinu zemalja, e, to su zemlje proširenja. E, I stoga kako bismo ispunili naše obveze iz prošlosti, obveze na koje smo se obvezeli u dokumentima osnivanja. Zahvaljujem vam na mogućnosti da započnemo jedan dijalog kako bismo ustanovili mehanizme za pojačanu suradnju u budućnosti e, za razmjenu informacija i najboljih praksi i e, kako bismo nastavili suradnju. Danas smo se sastali da razmjenimo mišljenje o situaciji u regiji. Još jedno je pitanje na našem dnevnom redu. E, da, e, možemo li imati učinkovitiju suradnju na institucionalnoj razini? Zahvaljujem vam na suradnji do sada. S jedne strane bih željela zahvaliti predstavnicima nacionalnih parlamenta u našoj skupštini kao i Europskom parlamentu. Da ponovi, e, mi se ne razlikujemo u mišljenjima o, bitnim pitanjima, e, a to je politika i mjere koje su potrebne da bi se ojačala suradnja. E, potpisivanje dokumenta, e, bez obzira kakav je naslov tog dokumenta, nije samo po sebi svrha. Potpisivanje dokumenta o suradnji mora dovesti do zajedničkih politika koje će povećati E, mogućnosti perspektive e, jugoistočne Europe. Današnja delegacija uključuje predstavnike Grčke, Rumunjske, Turske, Bosne i Hercegovine, Moldove i Kosova koji je naš najnoviji član. Srbije i Makedonija e, sada imaju predizborne kampanje. E, sigurna sam da će za vrijeme rasprava kolege iz ovih zemalja sudjelovati u raspravi i, e, i govorit će o svojim očekivanjima u pojačanoj suradnji između e, Europskog parlamenta i SECP-a. A sada ću kao predsjedateljica parlamentarne skupštine SECP-a opisati okvir naše današnje rakvare, rasprave. E, Navešću najaktualnije probleme s kojima se suočava e, regija. Jak priliv migranata u regiju je e, ogroman problem za stabilnost regije. Svi zastupnici u, u našoj skupštini su se fokusirali na potrebu da ustanovimo zajednički pristup e, rješavanju tog problema. Takav zajednički pristup mora poštivati pravila i propise Europske unije. Stoga je veoma važno za zemlje u regiji da e, uspostave strogu kontrolu granica da ispoštuju obveze iz prošlosti i učinkovito e, primjene e, sporazumu o vraćanju i prihvatu. E, parlamentarna skupština je uvjerena da sporazum koji je postignut između Europske unije i Turske prošlog tjedna je bio potreban. Međutim, imamo još dug put da stvorimo jedan pravni okvor koji će poštivati međunarodne i e, propise i propise Europske unije. Moramo imati e, zajedničku migracijsku politiku, za to nema alternative. E, to je jedan od izazova s kojima se suočava naša parlamentarna skupština kao regionalni forum to je također izazov i za Europski parlament. E, nešto ću reći o e, još jednom prioritetu e, koji nije prioritet samo za bugarsko predsjedništvo, već za cijelu parlamentarnu skupštinu. Moramo uspostaviti veze između država članica energetika i promet su ovdje u pitanju moramo ustanovati e, infrastrukturu na ta dva područja. E, to je prioritet agende regije. Ako se to ne dogodi, e, E, e, situacija neće biti dobra. Moramo potaći e, zapošljavanje, naročito zapošljavanje mladih, kao i potaknuti i promovirati prosperitet cijele regije. Mi se sada fokusiramo na ekonomiji, infrastrukturi i energetici. Raspravljamo o tim temama. Imamo izvještaje i rezolucije koje smo usvojili uz, uzimamo u obzir e, zakonodavne akte koje su usvojili parlament, e, komisija i vijeće. Uzimamo u obzir i probleme s vezom liberalizacije e, energetskog tržišta, jačanja energetske učinkovitosti i promicanja energetske nezavisnosti u našoj regiji. Diversifikacija je naročiti problem E, također bih se fokusirala na još jedan, jednu važnu temu na, na, u našoj agendi. To je potreba i mogućnost da parlamentarnu skupštinu e, SECP-a da postane motor e, razvoja regije. Sve su se zemlje regije obvezale da će e, raditi u skladu s europskom perspektivom. Kao što sam već rekla, imamo razne stupnjeve e, pridruživanja Europskoj uniji. One zemlje koje su članice Europske unije e, dijele svoja iskustva sa zemljama proširenja ili zemljama kandidatima. To se tiče suradnje trebamo više napora i sa strane naše parlamentarne skupštine i sa strane Europskog parlamenta, naročito od strane AFETA. Tu moramo surađivati jer e, tek tako možemo uspostaviti dobar okvir partnerstva. E, bugarsko predsježništvo e, skupštine prošle godine reklo da treba e, sklopiti jedan formalni sporazum e, zasnovan na našem poslovniku. E, bez obzira na to kako ćemo taj dokument nasloviti, memorandum razumijevanja ili nešto drugo. To, taj dokument, taj sporazum mora imati za cilj donošenja politika, E, održavanja kontakata i uspostavljanja stalne suradnje sa Europskim parlamentom u budućnosti. E, poštovani gospodine Brok, e, zahvaljujem se na odgovor na moje pismo iz prošlog listopada za vrijeme konferencije u Sofiji. To je bio korak koji je trebao uspostaviti suradnju. E, sada upravo u počinjemo razne e, e, oblike suradnje za zajedničke plenarne sjednice i razmjenu informacija. To će svakako biti korak naprijed, to će potaći i povećati vidljivost jugoistočne Europe i parlamentarne skupštine. Ako u budućnosti uspijemo održavati taj zamah, pomoć, e, uz pomoć e, stručnjaka e, Europskog parlamenta nadam se da ćemo uspostaviti stvarnu institucionalnu suradnju. To će biti od koristi za sve zemlje u regiji, a naročito će to biti korisno za sve naše građane. Na početku sam rekla nešto o, izazovima s kojima se suočava regija. A sada ću e, nešto reći što je malo optimističnije. Sve države članice parlamentarne skupštine vjeruju da nema alternative za e, njihovu evropsku perspektivu. I toga očekujemo e, da će institucije Evropske unije dijeliti tu perspektivu sa našim zemljama bilo da su to zemlje proširenja ili zemlje koje se pripremaju za članstvo. Moramo razmjenjivati najbolje prakse i to u ranoj fazi, mm, a to će nam onda omogućiti da ustanovimo vladavinu prava, da unesemo stvarne demokratske vrijednosti u naše zemlje i e, postignemo ekonomski rast. Taj je rast potreban u svim zemljama regije. Dozvolite mi da vam još jednom zahvalim na prilici e, za današnju razmjenu e, iskustava između naše parlamentarne skupštine i vašeg odbora. Hvala. Hvala lijepa predsjednice. Hvala vam na ovoj poruci koja nas veseli. Prvi ima riječ gospodin Kovači. hvala i želim vam dobrodošli, gospođo Stačeva. Dobrodošli na sasnak ovog odbora u Europskom parlamentu. U svojstvu predsjednice parlamentarne skupštine SECP-a upravo ste bili kada ste rekli da je međuparlamentarna suradnja jako važna, da je važna i razmjena dobre prakse. Na ovaj način parlamentarni nadzor može biti uveliko poboljšan. Suradnja u jugoistočnoj Europi važna je jer omogućuje državama te regije da prevaziđu nasljeđene nesporazume i razlike i to je najvažniji instrument koji pomaže suradnji i stabilizaciji. Dakle, sve ovo što ste rekli, sve ove prilike za suradnju, potpisivanje sporazuma, memoranduma s Europskim parlamentom, sve to jako je važno. I sve to odražava naš glavni cilj. Međutim, u nazočnosti svih članova vašeg izazlanstva želio bih eh, postaviti jedno pitanje koje može biti donekle neizravno, no e, što su suradnjom na poslovnom planu, jer sve te zemlje su na putu Europske unije i žele surađivati, no ne bi trebale morati nadladavati razlike, velike razlike koje su se stvorile međusobno u digitalnom sektoru i e, kod između mobilnih operatera. znate, kada putujete iz zemlje u zemlju toj regiji, morate plaćati ogromne iznose samo kako biste pokrili svoje telefonske račune. To je kao jednostavno da dolazite iz Tasmanije ili iz drugog kraja svijeta. Dakle, doista pozivam sve te zemlje koje se žele priključiti Europskoj uniji da poduzmu nešto kako bi usvojili neka od zakonodavnih e, mjera e, i kako bi se ušlo u digitalno tržište. To je jako važno za suradnju u regiji i predstavljalo bi ogroman korak naprijed jer doista se to priječi na putu suradnje. Ja bi doista ovom prigodom htio poželjeti svaki mogući, sav mogući uspjeh ovom postupku. U svakom slučaju možete se uzeti na kolege za suradnju. Oprosti, nemamo mikrofona. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, may I... Najprej hvala predsjedavajući, dopustite da pozdravim gospođu Sačevu. E, ja to radim ovdje u svojstvu bivšeg izvjestitelja za Bugarsku. Evo koliko vidim ovdje imamo 13 predstavnika vaše skupštine, a sedam njih e, su predstavnici zemalja koje nisu još članice Europske unije. Ima veliki posao još e, za E, izgradnju dobrosusjednih e, odnosa i drugih, no e, raspravljali smo o nekim od problema regije na sastanku ovog odbora prije nekoliko dana kada smo se bavili pitanjem suradnje i mehanizama verifikacije kada se radi o Bugarskoj i Rumunjskoj i još uvijek postojećim problemima s reformom pravosuđa, organiziranim kriminalom i drugim srodnim pitanjima. Čini mi se da ste ovdje spomenuli neke doista temeljne probleme. Energetska sigurnost je jedan od njih. Naime, brojne zemlje regije ovise o jednom ključnom proizvođaču izvozniku plina, zatim eh, imamo tu i brojne izvore ilegalnog oružja u zemljama članicama vaše organizacije, dakle to je oružje koje se izvozi zapadnu Europu, a isto tako i ovo što ste vi spomenuli, dakle izbjeglička kriza, a to je najveća kriza trenutno u Europi. Dakle, pitam se u kojoj mjeri ste se mogli međusobno dogovoriti o mjerama koje treba poduzeti kako bi se nadvladali ovi veliki problemi i htio bih čuti do koje mjere smatrate da Europska unija, a i međunarodno pravo mogu biti od pomoći ili nisu nužno od pomoći u ovoj konkretnoj krizi. Mm, brojni smatraju da je vrijeme da se revidira izloživi rad na konvenciji o izbjeglicama, o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja naravno je jest temelj na kojem se postupa prema ljudima koji su izbjeglice ili migranti. I doista veliki broj njih dolazi iz dvije zemlje koje su iz vaše, članice vaše organizacije Kosovo i Albanija, dakle 70 tisuća s Kosova, 60 e, iz Albanije. Dakle, tu postoje doista stvarni problemi i pitam se da li stvarno raspolažemo s pravim mehanizmima da se bavimo ovakvim pitanjima. Hvala. Mikrofon nije u.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 cp i Europskog parlamenta. Razgovori koji su vođeni e, sigurno će dovesti do, toga da dođe do konsolidacije secp To će biti platforma za parlamentarne rasprave i to će dovesti do bolje suradnje između zemalja regije. Time ćemo ukloniti prepreke za suradnju sa Europskim parlamentom. Institucionalizirana suradnja između SECP-a i Europskog, pa, e, parlamenta će sigurno e, dovesti mnoge zemlje u Europu. To će dovesti i do toga da proces e, pridruživanja Europi bude brži. Tako će doći do bržeg približavanja propisa ovih zemalja e, pravnoj stečevini Europske unije. Da kažem nešto o situaciji u Republici Moldovi. E, naša se zemlja koncentrira u mjerama na prioritetne reforme a to odgovara i očekivanjama građana u zemlji i preporukama Europske unije. E, to je odraženo i u zaključcima Vijeća za vanjske poslove od 15. veljače 2016. Najvažnija područja su područja e, o, o, prioriteta E, naše vlade. U tom procesu reformi i procesu modernizacije je u prvom redu važno da uklonimo greške i odlaganja iz prošlosti. Vlada u e, e, i dalje računa na podršku Europske unije. Osnove ovog sporazuma će također pomoći zemljama članicama um, secp da poboljšaju infrastrukturu na području energetike. Um, pomoći će u nadilaženju kriza koje pogaćaju još uvijek te zemlje. Um, također će doći do poboljšanja na području ljudskih prava. Također je važno e, jačanje demokratskih institucija u zemljama članicama. Da se vratim na Moldovu. Uvjeravam vas još jednom da i vlada i parlament u Kišinau su odlučni da e, provedu konkretne mjere kako bismo e, iskoristili sve mogućnosti ove platforme suradnje i kako bismo poboljšali e, ekonomsku i političku suradnju sa Europskom unijom, a u službi e, građana Moldove. Hvala još jednom na pozivu na ovu raspravu i hvala na potpori mojoj zemlji. Ovo je platforma sigurno e, vrlo korisna za sve zemlje su sidionice. To jest ona će donijeti velike koristi građanima naših zemalja. Hvala. Danke schön. ähm, <laughs> ich werde auf Rumänisch reden. Govorit ću rumunjski. O se intru direct în eh, subiect. Uvaženi kolege, idem Preći ću odmah na stvar. Migranci lora refugijaci. Ovakvu krizu nismo još do sada vidjeli. Govorim o krizi izbjeglica. 2009. godine u izvještaju o uredbi o Eurodaku sam rekao da ako unaprijedimo zakonodavstvo, možemo unaprijediti učinkovitost cjelokupnog sustava. Osim toga, na taj se način mogu riješiti i veliki problemi s kojima se suočavaju brojne zemlje u kojima ima jako velik broj nezakonitih e, imigranata. I to je bilo 2009. godine. U međuvremenu su stvari izmakle kontroli. I sada moramo ozbiljnije reagirati na zakonodavnoj razini. Gospodin Van Orden je e, u potpunosti u pravu moramo promijeniti zakone i to se odnosi i na propise Europske unije. I ja ću vam dati jedan konkretan prijedlog. Danas, ako osoba želi imati status izbjeglice ili e, dobiti azil, to je dakle stalan status e, i taj se status može dobiti, na primjer, zbog e, rata u Siriji. Vijeće Europske unije može e, odobriti privremenu zaštitu takvim osobama. Ja smatram da to nije u redu. najpravilnije bi bilo da najprije zemlje članice pruže privremenu zaštitu, a nakon ispitivanja svakoga e, zahtjeva da se da trajna zaštita. Jer to je ono što e, mnogi od tih osoba trebaju. A za to moramo promijeniti zakonodavstvo i to zakonodavstvo Europske unije. Europski parlament bi trebao jako brzo reagirati i brzo donijeti odluku. Gospođa Cačeva iz Bugarske nam je rekla sljedeće. U Bugarskoj se pokušava promijeniti zakonodavstvo. Mi ćemo to isto pokušati učiniti i u Rumunjskoj. Predsjednik Johanis je najavio da će se zakoni mijenjati u tom smjeru. Cilj tih promjena je E, otvoriti mogućnosti da se pronađe pravedno rješenje. Naravno, netko ko treba zaštitu treba i dobiti zaštitu, no nije u redu pružiti zaštitu onim osobama koje lažu i daju pogrešne informacije. Smatram da moramo djelovati vrlo brzo. Hvala vam. Molim mikrofon. Ε, χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση tu Najviše hvala. Želim vam, želim pozdraviti ovaj sastanak i nadamo se da će to biti početak konstruktivne suradnje između Istočne Europe i, odnosno zemalja Istočne Europe i Europskog parlamenta. Podržavanje pristupanja raznih e, zemalja koje su kandidati za e, pridruživanje Europskoj uniji se podrazumijeva, no to se može napraviti i treba biti napravljen pod određenim uvjetima. Europa je trenutno suočena s jednom e, izrazito jakom krizom, gospodarskom, izbjegličkom, to je najveća kriza nakon drugog svjetskog rata. Postoje dvije mogućnosti bilo podržavamo europske stečevine, državu prava ili izolaciju i zatvaranje vrata. Europska kriza ide je veća od sposobnosti borbe svake pojedinačne zemlje članice. No moramo slijediti određenu logiku. Ili ćemo imati, ili ćemo primijeniti zajedničku politiku spram krize ili će nas kriza gušiti i postaviti pitanje preživljavanja Europske unije. No, unilateralne odluke, kao što su zatvaranje granica, nisu polučile nikakve rezultate. Što više, oni su naveli nanijeli veliku štetu, na primjer, mojoj zemlji, s ogromnim priljevom izbjeglica. Trenutno postoji sporazum s Turskom na susreću, a istovremeno to ističe nužnost da se brzo organizira suradnju kako bi se proveo taj sporazum. Inzistiram na tome, naime od rujna donesena je odluka koja se ticala 160.000 izbjeglica i njihovog premještaja unutar država članica Europske unije, no do sad je to napravljeno samo za 2000 2000 je odobreno, a 584 je realizirano. I za kraj, vanjske granice Grčke su vanjske granice Europske unije, stoga je nužno primijeniti što je prije moguće odluke koje su donesene kako bi se smanjili tokovi izbjeglica, no istovremeno treba zajamčiti ravnotežu između nadzora nad granicama te zaštite raznih e, načela glede pružanja azila i prihvata i istovremeno imati na umu različitost e, e, morskih pomorskih granica, te pozdravljam odluku e, odbora e, koji se bavi nadzorom vanjskih granica. Hvala. Hvala lijepa. To je parlament predložio već prije 15 godina da se tako nešto uvede. Međutim, komisija i vijeće su uvijek e, imali nešto protiv. Gospodin Kavul iz Turske ima riječ, izvolite. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü bu... Najviše hvala predsjedatelju. Ovo današnji sastanak jako je značajan glede budućih perspektiva. Nadam se da će moći ishoditi neke e, konkretne odluke. Naravno, ova parlamentarna skupština jugoistočne Europe želi pri bilo čeg Pri bilo čeg drugog e, da se provede integracija sa Europskom unijom i politike koje će biti sukladne s Europskom unijom. Iz tog razloga izbjeglička kriza je već spomenuta, ja se neću ponovno osvrtati na to pitanje, želio bih e, govoriti o jednoj drugoj temi. Neke od ovih 13 država članica naše skupštine članice Europske unije, druge su kandidatkinje, treće žele to postati, no u ovoj regiji jugoistočne Europe e, kako bi se ostvarila politička stabilnost i kako bi se izbjeglo dodatne političke sukobe, trebalo bi se postarati da se integracija u Europsku uniju ostvare što je prije moguće, da se zajamči sloboda kretanja i to je ono što sam, to je sve što sam htio za sad reći. Najljepša hvala. Thank you, Mr. Chairman. Gospodin Kukan, izvolite. Hvala predsjedavajući, ja želim pozdraviti izlaganje predsjedateljice parlamentarne skupštine procesa suradnje u Istočnoj Europi. To je jako važna važan vid suradnje. Postoje brojni izazovi i važna je suradnja parlamenta i dijalog između parlamenta među zemalja regije SEECP. To pokazuje na regionalne praktične provedbe ideja europskih integracija. Kada je riječ o parlamentu, mi pridajemo veliki značaj uspostavi parlamentarnog dijaloga o trenutnim e, europskim pitanjima, otvorenim pitanjima. Također vjerujemo da u smislu jačanja parlamentarne dimenzije SECP daje svoj doprinos poboljšanju kvalitete dijaloga. Europski parlament e, održava redovit interinstitucionalni institucionalni dijalog sa e, brojnim individualnim zemljama. Zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici e, zemalja jugoistočne Europe redovito sudjeluju na e, bilateralnim i multilateralnim sastancima. Ja cijenim inicijativu o mogućoj jačoj suradnji sa SECP-om no umjesto da se formaliziraju ti odnosi preporučio bih da nastavimo suradnju u, na fleksibilnim vidovima kao što su regionalna pitanja, e, ad hoc e, sastanci eurozastupnika i zastupnika Skupštine parlamentarne skupštine SECP-a, postoje brojni vidovi suradnje, mislim da bi to e, bilo u najboljem e, interesu svih da se na taj način nastavi surađivati. Dankeschön, Herr Brock. Uh, I'll speak in English. Uh, Najpša hvala. Gospodin Brok, ja ću nastaviti na engleskom s obzirom da nema prijevoda na albanski. Prvo, Rumuns, Hrvatska, Albanija, pa Bugarska imaju predsjedništvo parlamentarne skupštine SECP. Mi smo povišali suradnju također na nekoliko polja kao što su sigurnost i druga. Ono što je bugarsko predsjedništvo napravilo jeste i što je jako dobro jeste što su nas doveli ovdje e, u parlament i poboljšali našu međusobnu suradnju. Mi vodimo internu raspravu o tome gdje da e, održimo, gdje da postavimo svoju središnjicu, no nadam se da ćemo e, prije nego što riješimo to, taj sport, sporno pitanje, svi ući u Europsku uniju i e, imati predstavništvo, svoje predstavništvo u Briselu. No, mogao bih reći nešto o ovom glavnom pitanju o kojem ste i vi nešto rekli, to je izbjeglička kriza. Želim zahvaliti Turskoj, ali isto tako i Europskoj uniji što su e, u, što su prošli četvrtak došli do tako važnog e, dogovora jer to e, predstavlja jako važnu inicijativu za rješavanje te krize. No kao što je prošlog tjedna rečeno u jednom vidu zahvale Turskoj e, u e, postupku rješavanja ove frize, krize, ponuđena je financijska pomoć i, slo, i olakšanje viznog režima. E, mislim da bi bilo dobro, mislim da ovdje govorimo u ime svih zemalja članica e, SECP-a, mislim da bi bilo dobro kad bi europske institucije e, uvele bezvizni režim, odnosno olakšale vizni režim za građane Kosova. I mislim da se ono nadvezuje na ono što je eurozastupnik Van Orden rekao. Da, istina je da je prošle godine došlo do, do većeg broja E, kosovskih albanaca koji su podnijeli zahtjev za azilom u državama članicama Europske unije, no e, ovaj broj se uveliko smanjio u prvom kvartalu ove godine, upravo zahvaljujući dobroj suradnji između Albanije, Kosova i e, članica Europske unije. Dakle, u zaključku ovog izlaganja želim reći da je dobro, da bi bilo dobro uzeti razmatranje i liberalizaciju viznog režima što je prije moguće za Kosovo. Hvala. Hvala vama. Sada predajem riječ gospodinu Plenkoviću. Ona gospođo Cačeva, predsjedavajuća parlamentarne dimenzije procesa suradnje u jugoistočnoj Europi, uvaženi, kole, uvažene kolegice i kolege, dragi prijatelji iz zemalja koji sudjeluju u ovom procesu. Mislim da je odlična prigoda da danas raspravimo modele e, suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta e, SICP-a. To govorim i kao bivši diplomat koji je još od u biti 96. sudjelovao u početcima e, ove suradnje koja je važan dio ukupne regionalne suradnje među zemljama jugoistoka Europe i svojevrsni nastavak pakta o, pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu koji je pokrenut 99. Danas mi se čini da su dva aspekta vrlo bitna u okviru naše suradnje. Prvi je da pokušamo prenijeti e, ono što radi Europski parlament u kontekstu svih zemalja jugoistoka Europe i dobro je rekla predsjedavajuća da su različite zemlje u različitoj fazi približavanja Europskoj uniji, neke su u procesu pristupnih pregovora, neke bi to trebale započeti, neke još čekaju tu fazu i mislim da, da taj transfer parlamentarnog angažmana, ne govori o međuvladinom, nego parlamentarnog angažmana, može biti jedan od ključnih prioriteta, osobito suradnja između odbora za vanjske poslove i odbora za europske poslove. Drugi aspekt raspravljanja aktualnih tema, nešto o čemu je govorio kolega Kukan, jedna je ova migrantska kriza koja mi se danas čini kapitalnim problemom koji dotiče baš sve zemlje jugoistoka Europe i vidimo kako i pozicija Europske unije i njenih ključnih država evoluira pa samim time i položaj pojedine, pojedinih od ovih zemalja. U tom pogledu e, jedna zajednička inicijativa glede i ispunjavanja načela europske solidarnosti, ali operativne suradnje, poštivanja međunarodnih konvencija, poštivanje Schengena, poštivanje Dublinske uredbe, poštivanje bilateralnih ugovora i iskazivanje potpore onima koji su u životnoj ugrozi, a nastoje e, pronaći rješenje odlaskom prema zemljama Europske unije, mora biti jedna od glavnih tema suradnje. Naravno da i parlamentarnu dimenziju moramo iskoristiti za jačanje gospodarskih odnosa jer mi se čini da je to e, ključ i doprinos stabilnosti i međusobnim odnosima pojedinih zemalja budući da svi jako dobro znate koliko je otvorenih pitanja u različitim kombinacijama odnosa država članica SECPA. Nadam se da ćemo ovdje u Europskom parlamentu imati prigodu na jednom e, fleksibilnom načelu, načelu okrenutosti prema substanci naše suradnje voditi ovaj dijalog kada god se za to ukaže potreba i na taj način pridonijeti i ubrzati put svih zemalja jugoistoka Europe prema Europskoj uniji, a time i zadržati na listi prioriteta Europske unije proces proširenja Europske unije što je naravno vaš interes, a evo i danas ćemo raspravljati i o Bosni i Hercegovini i o Albaniji pa ćete vidjeti kako je to u praksi kada se godišnje izvješće komisije prevede u izvješće zastupnika, potom u rezoluciju Europskog parlamenta. Drago mi je da ste tu s nama i zahvaljujem vam na ovom posjetu.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 i parlamentarne skupštine Jugoistočne Europe. Pozorno sam pratio današnju raspravu i želim reći da u se uvažavam sve što je rečeno. Ovo je sve u skladu velike većine zemalja činjenica da sve žele e, ući u članstvo Europske unije. No želim se osvrnuti na jednu tema koje su spomenute eh, tijekom rasprave, a koja se tiče Kosova. Želim zahvaliti svim državama koje su pružile podršku sporazumu za stabilizaciju za Kosovo. Osobito želim zahvaliti Europskom parlamentu koji je glasao u korist ovog sporazuma i pozvati Europski parlament, e, i konkretno države članice Europske unije, da omogući liberalizaciju viznog režima za stanovništvo Kosova iz činjenice što smo mi jedina europska zemlja koja je ostala izolirana. Mi smo jedina zemlja čije stanovništvo se ne može slobodno kretati na našem kontinentu. To je jedina zemlja koja nema nikakvih e, programa mobilnosti za studente, za poslovni sektor. Dakle, to je doista izolirana zemlja i nema načina da ljudi na Kosovu surađuju. Gospodarstvo je blokirano zbog toga. i mnogi smatraju da e, sporazum CEFTA koji je sporazum potpisan e, sa zemljama regije nije u potpunosti važeći zbog nedostatka potpisa određenih zemalja. A što se tiče spomena 70 tisuća izbjeglica s Kosova, ta brojka je velika, svjestan sam toga, no istovremeno sam svjestan prethodne situacije kada su države članice, države eh, Europe, konkretno Makedonija, Albanija, eh, imale ogroman priljev izbjeglica, ja govorimo milijun izbjeglica, istina je da je situacija naravno puno drugačija nego, nego sada, no želim reći da je na Kosovu bio određeni broj kriminalnih skupina koje su se okoristile o tome. Dakle, te kriminalne skupine su posegnule za tim za određenim mogućnostima i olakšale priljev velikog broja e, kosovara na e, prema europskim zemljama. No ipak moram reći da je situacija u institucijama Kosova tako da nisu spremni da e, upravljaju tolikim priljevom ljudi istovremeno e, ne uživaju sa e, punu slobodu kretanja. Dakle, ovo je sve što želim reći kada se radi o pitanju priljeva izbjeglica s Kosova. No, ova situacija je bila takva i prije tri godine još i moram reći da je brojka uveliko smanjena i nije morate znati da e, se da postoji jedna jaka propaganda da se e, brojni ljudi koji dolaze iz Kosova su vraćeni na Kosovo, velika većina njih Želim također e, podržati inicijativu o integraciji, uključenju svih naših zemalja u Europsku uniju. A istovremeno vam želim reći da demokratski dijalog e, za uspostavu mira na Balkanu, osobito između Kosova i Srbije, da je to nešto će, e, zašto su potpuno preuzele odgovornost, u cijelost preuzele odgovornost kosovske vlasti, mi se time bavimo i obje zemlje e, se svesrdno bave tim pitanjem i usprkos e, brojnim postojećim e, problemima između tih inicijativa. Doista se nadam da će inicijativa parlamentarne skupštine SECP-a biti potpunosti ostvariva da će ugledati svjetlo dana i da će to biti napravljeno u potpunosti sukladno sa e, pravilima Europske unije i svih e, zemalja članica jugoistočne Europe. Istovremeno se nadam da će države Europske unije uvidjeti da je Europa naša zajednička zemlja i da moramo biti dijelom nje. Eh, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Eh, Lepo zdrav vsem prisotnim tudi v eh, mojem imenu. Hvala vam. Ja bih pozdravio sve naše goste i rekao bih sljedeće. Moramo naglasiti važnost ove parlamentarne skupštine te e, sudjelovanja Europskog parlamenta u procesu suradnje u jugoistočnoj Europi. Suradnja sa tim zemljama će postati sve važnija u budućnosti zato što e, moramo riješiti ovu izbjegličku krizu. Bez suradnje sa Turskom i ostalim zemljama nećemo uspjeti riješiti tu krizu, a pogotovo ne preko noći. Mnogo je tema s kojima se moramo e, baviti. Gospodarstvo, poštivanje ljudskih prava, azil, politika i tako dalje. I ja vjerujem da upravo u tim područjima Europski parlament može učiniti mnogo. Parlament može zemljama jugoistočne Europe pomoći da se e, uključe u europsku obitelj. I tu mi možemo pomoći, tu vam i možemo pružiti ruku, vama kolegama iz e, zemalja jugoistočne Europe i pokušati zajedno izgraditi nešto novo i bolje. Moramo unaprijediti suradnju kad je riječ o ovim gorućim temama, to se zapravo najviše odnosi na izbjegličku krizu. Isto tako moramo insistirati na miru u regiji. Hvala vam. gospodin brok Брок, уважаеми членове на parlament kolegi od Gospodine Brok, uvaženi zastupnici, uvaženi kolege iz parlamentarne skupštine. Ova rasprava bila iznimno korisna i htjela bih e, zahvaliti svim sudionicima. Najviše želim zahvaliti zastupnicima odpora za vanjske poslove. te predstavnike parlamentarne skupštine procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Vidimo da su problemi jugoistočne Europe uh, ujedno i problemi o kojima se raspravlja u Europskom parlamentu i gospodo zastupnici iz Europskog parlamenta mogu vam e, zajamčiti da ova današnja rasprava da će nas dodatno motivirati da na dodatne napore i nadamo se da će to voditi e, do konkretnih rezultata i na kraju krajeva do toga da članstvo u Europskoj uniji postane ostvarivi cilj za mnogo zemalja u regiji. E, dopustite mi da sada odgovorim na pitanja gospodina Van Ordena. Ja, ja se nadam da ćemo mi biti e, organizacija koja će pronaći instrumente i mehanizme kojima će se riješiti izbjeglička kriza no to sigurno nećemo moći učiniti sami. Isto tako, jasno nam je da ćemo morati revidirati neke od konvencija koje su trenutačno na snazi. Morat ćemo e, razmisliti o europskom i o međunarodnom zakonodavstvu o tome e, kako se to zakonodavstvo stvaralo u prošlosti i kako ga treba prilagoditi današnjim okolnostima. Zatim europsko se zakonodavstvo mora prenijeti i u nacionalno zakonodavstvo. Jedan od naših kolega je točno rekao da smo izmijenili zakon o migrantima i o tražiteljima azila i da, istina je da rumunjski parlament planira učiniti nešto slično. Nadamo se da će sve zemlje članice naše organizacije, bez obzira na to što su što se nalaze u različitim fazama europske e, integracije, to jest pristupanja Europskoj uniji, dakle da će bez obzira na taj svoj status surađivati sa ostalim zemljama članicama procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. i htjela bih e, zahvaliti svima koji su pomogli e, institucionalizirati e, veze između naše parlamentarne skupštine i Europskog parlamenta. Ja vam jamčim da ćemo nastaviti naporno raditi i nema nikakve sumnje da je naš rad koristan i zemljama naše regije i naravno građanima naših zemalja. Gospodine Brok, hvala vam još jednom što ste nam pružili mogućnost da dođemo vamo, da razgovaramo sa vama i da vam spomenemo e, teme kojima se bavimo u parlamentarnoj skupštini procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Hvala vam. lijepa, zahvaljujem svim kolegama iz izaslanstva. Mislim da je opće raspoloženje takovo da ovu suradnju moramo ojačati i obogatiti. E, zahvaljujem što ste govorili o svim temama koja su za nas važne, e, o izbjeglicama. Dozvolite mi da kažem da imam e, dojam da zemlje na Balkane koje nisu država članica koje nisu države članice Europske unije su solidarnije nego države članice. I da nam pomažu više da ovaj proces dovedemo na neku razumnu razinu. To treba zaista primijetiti, to je važno znati. Ovo pitanje izbjeglica je globalno pitanje Sada govorimo o, izbjeglicama u, 12 milijuna izbjeglica koje se mm, kreću od Iraka, Libanona, Jordana do Turske. To mm, jedno od izbora, ko, to je kada pogledamo ovaj e, izvore izbjeglištva e, to onda vidimo da je vaša zemlja jedan poseban cilj Istog je jasno da ova nova evropska solidarnost e, mora nam ležati na srcu kako bismo taj problem riješili. Imamo i nove puteve iz Sjeverne Afrike E, sada se e, stvar smiruje, moramo i tu imati už, užu suradnju. Vidimo da u lukama u Libiji je e, ISIS već preuzeo krijumčarske bande i to vidimo da je to onda dobar posao. Stoga moramo surađivati. E, to je i spomenuo je gospodin Van Orden. E, tu imamo posebne prijedloge za suradnju koje su napravljene u Velikoj Britaniji. I na britanskom otoku e, se mora znati da se to pitanje ne može riješiti u izolaciji. Tu moramo surađivati. To je e, globalni izazov. E, u svijetu postoji 60 milijuna izbjeglica. Moramo postići mir na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. To je, mora, to je naš zajednički izazov. Moramo ukloniti korijene izbjeglištva Hvala lijepa što ste došli. E, veselilo bi me ako to dovede do praktičnih rezultata. Hvala. Fleckenstein? Evo gdje nam je Fleckenstein, ovdje je. Sada dolazam do e, četvrte točke dnevnog reda, izvještaj o Albaniji. Ovdje je naš izvjestitelj, gospodin Fleckenstein, a glasanje će biti sutra ujutro. imamo 163 amandmana. Siguran sam da, će, e, da je gospodin Fleckensteina u 16 kompromisa našao dobro rješenje. Hvala lijepa predsjedniče. E, nacrt izvještaja je e, predstavljen 16. ovog mjeseca, Albanija je od lipnja 2014. E, kandidat za pristupanje. E, na, gleda se napratak u pet prioriteta kako bi se pregovori na, nastavili. E, reforma pravosuđa je sada prioritet albanske vlade. Za 90 posto uh, građana je to najvažnija reforma, u zemlji. Izvješće uh, uh, poziva na nastavak reforme na tom području, ali naravno i provođenje drugih reformi. Mm, imamo reforme koje smo 16. veljače već raspravljali, pa Imamo 163 amandmana, e, najviše od njih e, od izvjestitelja u Sjeni, e, kojima zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji. Mm, mm, dobili smo potporu u kompromisnim amandmanima za tematske dodatke, ali u jednoj točki nije bilo potpore E, to je nar... E, kad smo govorili, na primjer, e, o amandmanima koji pozivaju na prekid pregovora. Odbijeni su amandmani koji nisu bili uravnoteženi. E, imao sam problema i s onima koji su nešto previše isticali. E, o tome ću govoriti u raspravi. Tema e, zaštite manjina je važna tema. Ali kad govorimo o svakoj pojedinoj manjini, onda je to sve malo pretrpano u usporedbi sa stvarnošću u zemlji i stoga e, smo na nekim mjestima imali različita mišljenja. E, imamo 17 kompromisnih e, amandmana koji se bave najvažnijim točkama procesa reformi. Radi se o konstruktivnom političkom dijalogu, potrebi toga, zakon o kriminalizaciji, E, reforma pravosuđa i e, uprava, e, borba protiv organiziranog kriminala, a i zaštita manjina, borba protiv diskriminacije. Bavili smo se i izvještajem OSS-a i odhira o zadnjim izborima uloga civilnog društva u demokraciji u općenito i u procesu proširenja je vrlo važna. Značaj profesionalnog, profesionalnog i javnog e, područja medija, javnih medija je također ključni element u našim razmatranjima Bilateralni susjedski odnosi Albanije i konstruktivna uloga Albanije u regiji među inim u suzbijanju e, islamističke radikalizacije. To smo također pozitivno ocijenili. Eh, izvjestiteljima u sjeni je i meni je uspjelo da se 17 eh, kompromisnih rješenja usvojima u samo 30 eh, minuta. Na nekim mjestima imamo neke različitosti u mišljenjima, ali mislim da smo dobili jedno dosta jedinstveno mišljenje, uravnoteženo mišljenje. Mislimo da je Albanija na pravom putu e, za, prema Evropskoj uniji. E, naravno da e, na nekim mjestima treba stvari poboljšati. Veselimo se napretku na tim još deficitarnim područjima. Thank you, Mr. Chairman. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja bih zahvalio našem izvjestitelju na pripremi vrlo dobrih kompromisnih amandmana i na odličnoj suradnji e, prilikom pripreme amandmana. Sedamnaest kompromisnih amandmana pokriva najbitnije teme. Cijenim što je izvještaj uravnotežen. Volio bih vidjeti da se izvještaj podrži. Zemlja mora pokrenuti određene reforme, a Europski parlament bi trebao potaknuti političare da krenu s reformama. Najvažnija reforma je reforma pravosuđa. To je, to je tema o kojoj se najviše e, koje smo posvetili najviše prostora u samom izvješću i drago mi je da smo na kraju pronašli zajednički jezik. Venecijanska komisija je prije nekoliko dana izdala svoj izvještaj i ja se nadam da će taj izvještaj biti predstavljati dobre smjernice za provedbu reforme. Što se tiče ostalih tema, drago mi je da smo pronašli dobre kompromise kad je riječ o korupciji i organiziranom kriminalu, zatim o potrebi da se e, vodi računa o e, preporukama osca i ODIHR-a, te preporuke koje se odnose na regionalnu suradnju. Jedan od problema se odnosi na izmjenu zakona o medijima te o izboru generalnog ravnatelja e, javne televizije. Zakon o imenovanju glavnog ravnatelja e, javne televizije se morao promijeniti. Ta izmjena nije učinjena na temelju konsenzusa i bojim se da bi to moglo rezultirati političkim e, političkim e, osvajanjem javne televizije. E, problema s tim temama imamo i u drugim zemljama, poput recimo makedonijom To sam iznio u svom amandmanu broj 14. Predložio sam još dva usmena amandmana koji su čisto činjenačni. Prvi se odnosi na zakon o dekriminalizaciji koji je već usvojen. Stoga smatram da bismo to morali pozdraviti. Drugi se e, amandman odnosi na zakon o zviždačima koji još uvijek nije usvojen, ali ga je vlada predložila. Hvala vam. Thank you very much, thank you very much Mr. Chair. I didn't even notice it, so it's no problem. Um, let me congratulate... Gospodža Vautmans. Dopustite da čestitam izvjestiteljima gospodinu, e, izvjestitelju gospodinu Fleckensteinu i izvjestiteljima u Sjeni na pripremi kompromisnih amandmana na e, ovaj pozitivan e, izvještaj o napretku Albanije. Ovdje govorim, govorim o, i, u ime gospodina Gjučuka koji je bio izvjestitelj u Sjeni za izvještaj. Mislim da se ovime priznaje uloga Albanije u regionalnoj stabilnosti i u aktivnoj ulozi koju ima u izgradnji pozitivnih odnosa sa susjednim zemljama. Albanija je ostvarila značajan napredak kad je riječ o ispunjavanju kriterija za članstvo u Europskoj uniji. To stoji i u izvještaju i u 17 kompromisnih amandmana. Održiv politički dijalog između političkih snaga je ključan ako zemlja želi dodatno napredovati u e, procesu pristupanju Europske unije. U amandmanima se jasno ističu izazovi koje Albanija ima pred sobom. To je neki od pozitivnih koraka koje je vlada poduzela kako bi to riješila. Vlada mora konsolidirati e, ključne prioritete koji su potrebni za otvaranje pristupnih pregovora i provesti reforme pravosuđa, borba protiv korupcije i e, depolitizirati javnu upravu. Na kraju mislim da moramo podržati amandmane koji traže provedbu mjera kojima će se osigurati politička, gospodarska i socijalna prava svih manjina kojima se promiče uključivanje Roma i ostalih ranjivih skupina. Hvala vam. Hvala, sada gospodin Šoltes. Gospodine predsjedavajući, ja govorim u ime E, Tomaša Meserića, kolege zastupnika koji nije mogao prisustvovati današnjem sastanku. Najprije želim zahvaliti gospodinu Fleckensteinu, našem izvjestitelju, na odličnom izvještaju. Zahvaljujem i izvjestiteljima u sjeni. Mi smo zadovoljni s većinom kompromisnih amandmana, a svidjelo nam se i samo izvješće. Kao što je izvjestitelj rekao, Albanija je znatno napredovala u proteklih nekoliko godina, a to se vidi i u činjenici da je Albanija dobila status zemlje kandidatkinje. Unatoč tome, mnogo toga još treba učiniti ako Albanija želi napredovati na putu prema Europskoj uniji. Htio bih se e, malo dotaknuti kompromisnih amandmana. Najprije kompromis broj 16 koji govori o e, popisu sigurnih zemalja. Naš klub zastupnika ima određene e, sumnje kad je riječ o tom popisu. Ako ne griješim, rasprava o popisu još uvijek traje. Stoga bih ja predložio da E, se izbriše zadnji dio ovog kompromisa. Smatram da bismo najprije trebali završiti tu raspravu u odboru LIBE i u odboru AFET. Tekst e, sadrži i nekoliko referenci na zaštitu okoliša. Drago nam je da je to tako. Zatim e, imamo jedan amandman koji govori o rijeci Vjosi to je amandman 134. Standardi zaštite okoliša Europske unije se moraju poštovati. Naravno podržavamo i zelenu energiju, no ne pod bilo koju cijenu. Treba raditi na razvoju e, sektora energetike, no ne pod svaku cijenu. I zato bismo voljeli da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 zemlje u nastojanjima da se pridruži Europskoj uniji. E, moramo priznati da e, zapravo nisam siguran da su oni baš tako dobri susjedi kao što stoji u izvještaju. To posebice ne vrijedi za Grčku, na primjer. U Albaniji su znatno smanjena prava grčke manjine. a bilo je i problema u povlačenju linije um, kom se razgraničavaju isključivi gospodarski pojas između te dvije zemlje. Zatim je tu problem sa protokom migranata, tako da e, zbog ova tri razloga nećemo moći podržati ovaj izvještaj. Herr Vorsitzender, lassen Sie mich nur drei Sätze noch sagen dazu. Reći ću samo tri stvari. Prvo, da smo jednoglasno rekli da je naročito što se tiče reforme pravosuđa, da ćemo zamoliti komisiju da pomno prati mm, razvoj događaja kako bi ta reforma išla dalje i da nam u tome pomogne ako mm, ako e, i mi e, nekako želimo pomoći. E, u suglasnosti sa kolegom Kukanom ćemo sutra podnijeti usmeni amandman za kompromis šest. Ispustit ćemo tri riječi koje se tiču enforcement kažemo, ako zaista budemo čekali da sve bude e, provedeno, onda znamo da će to dugo trajati. A tako dugo ne, želi, ne želimo čekati sa pregovorima za pristupanje. Želimo da se to zaključi u parlamentu sa velikom većinom. E, želimo da e, provedba počne ali da čekamo da sve bude implementirano, to mislim da ne bi bilo pošteno, jer znamo kako je to velika zadaća. I još jedna rečenica o tome što je rekao gospodin e, Kukan, zakon o medijima i imenovanje glavnog direktora. E, imali smo prijašnje e, zakonodavstvo za koje mislim da je bilo bolje ali moramo biti tu pravedni. Koliko, moramo vidjeti koliko je godina jedan dio političke klase e, Albanije e, tu postavljalo prepreke. Mm, I to se potezalo amo tamo. Mm, to znate da se slažem s vama, ali moramo znati i predpovijest toga. Hvala lijepa. Molimo mikrofon, nemamo mikrofona. Bosnia Herzegovina. Kristijan Dan Preda ima riječ sada za izvještaj o Bosni i Hercegovini. Hvala predsjedniče i hvala svim klubovima zastupnika to su prošlog tjedna na prošljenom predsjedništvu podržali e, da se nakon e, izvješća u četvrtom mjesecu održi organizira sastanak našeg odbora za vanjske poslove toj zemlji. Što se pak tiče amandmana, imali smo 169 amandmana, Želim zahvaliti svim kolegama i klubama zastupnicima na pokazanom interesu. To je slično broj amandmana od prošle godine. Bosna i Hercegovina predmetom je dakle konstantnog interesa na našem odboru. Nastojao sam što veći broj amandmana eh, staviti u kompromise i tako smo došli do 19 kompromisa koji pokrivaju 115 amandmana od ukupno 169. Dakle, 19 kompromisa koji obuhvaća 119 od 169. Dakle, to je znak e, da su svi klubovi zastupnika zajednički došli do velikog konsenzusa. Prije što zađem u detalje Želim se zahvaliti, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i predsjedniku izaslanstva za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, Toninu Piculi, koji je surađivao s nama i izvjestiteljima u Sjeni. No sada, veliki broj eh, amandmana bavio se nedavnim događajima kao što je dakle kandidatura za uključenje u mehanizam za suradnju, usvajanje pregovaračkog položaja o e, provedbi sporazuma o priključenju, stabilizaciji i proširenju nakon e, pristupa Hrvatske. Dakle, tako smo sročili kompromis prvi i drugi koji e, ukazuje na naš našu podršku europskom pridruženju Bosne i Hercegovine. Uzgled, eh, bude rečeno, želim reći da je mm, istog tjedna kada je Vijeće Europe eh, radilo na eh, sporazumu s kameranom glede izbjegavanja Brexita, Istog tjedna Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za pristupanje. Dakle, to je bilo simbolično. Započeli smo tjedan s tim jako važnim činom Bosne i Hercegovine, a završili smo tjedan sa sporazumom s Cameronom. Dakle, pozdravili smo ulaganje zahtjeva za kandidaturu i pozvali vijeće da to što u najkraćem roku analizira kako bi se to proslijedilo za mišljenje Europskoj komisiji. Znam da priprema odgovora će e, zahtijevati velik, puno vremena, tako da treba započeti s tim radom. Kompromis drugi ukazuje da vijeće može proslijediti kandidaturu komisiji. U takvom kontekstu komisija, e, Bosna i Hercegovina mora ostvariti napredaka glede dviju važnih stvari, mehanizam koordinacije i e, prilagodba trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uslijed e, ulaska Hrvatske u Europsku uniju. I naravno da će e, ta dva elementa olakšati potvrdni odgovor od strane vijeća. Što nas tiče ova harmonizacija mora biti napravljena bez odgode i to je točka ključnog značaja i u takvom slučaju postupak e, bez takvog e, dogora e, priključenja Europskoj uniji ne može biti niti uzeto u razmatranje. Dakle, to je osnova na temelju koje će se odlučivati e, daljnji slijed kandidature. Povjerenik Han danas se nalazi u Sarajevu gdje razgovara o svim tim elementima. Danas također očekujemo rješenje glede mehanizma za koordinaciju i nužno uspostave koordinacije između tih entiteta, dakle usklađivanja rada entiteta. Tako želim reći nekoliko stvari o kompromisu trećem koji se bavi pitanjem e, nužnosti paralelnog provođenja političkih e, reformi koji, koje bi mogle Bosnu i pretvoriti u učinkovitu zemlju i jamčila e, reprezentativnost svih konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i bez obzira na dakle političku ili vjersku pripadnost građana Bosne i Hercegovine. Tu se pravi razlika između određenih elemenata, dakle kriterij Kopenhaga, Europska konvencija o e, ljudskim pravima i e, europske stečevne. Dakle, tu su neka načela koja smo pozvali, na koja smo se pozvali prošle godine, federalizam, e, legitimna, legitimno predstavljanje. S druge pak sam strane donekle razočaran što se nismo uspjeli dogovoriti oko jednog kompromisa koji se tiče općenito govoreći e, izbora i osobito lokalnih e, izbora, tu su amandman 68 i 109 i moj amandman 169. O tome će odlučiti dakle glasanje, no osobno nije mi bilo, nisam vidio problema u glede spomena da treba e, sve narode i građane legitimno predstavljati. Dakle, s takvim amandmanom nije bilo, ne vidim zašto je bilo problema. Tako da se nadam da ćemo sutra na glasanju dobiti nužnu solidarnost. Jer tu se jednostavno insistira na tome da izbori, osobito na lokalnoj razini, trebaju uzeti u obzir potrebu legitimnog predstavljanja, a to je nešto što su tražile posveće zajednice Bosne i Hercegovine. Kompromis četvrti pista, bavi se pitanjem referenduma u Republici Srpskoj. Neću inicirati na tome. U nekoliko navrata smo zbavili tim pitanjem. taj referendum doveo u pitanje europski eh, put Bosne i Hercegovine. Veliki broj amandmana kluba zastupnika bave se borbe protiv korupcije, to je jako osjetljiv eh, element neovisno sudstva, borba protiv terorizma i organiziranog kriminala. kriminala. Svaki put kada je riječ o korupciji, ja sam investirao na tome da se kaže da se tu radi prvenstveno o problemu političkih stranaka, jer na strankama je da se odvoje od korupcije, jer izvor korupcije, nažalost, počiva u političkim strankama. Ima ih 19 ipak, tako da ne mogu insistirati na svakom kompromisnom amandmanu, ali želim par riječi reći o 11. koji se tiče e, znatnih e, poboljšanja koje su nužna glede pitanja ljudskih prava i tu se ciljano bavimo diskriminacijama, konkretno diskriminacijama. E, tu se pozivamo na odluku suda E, iz Strasbura e, u predmet, žalimo što e, zaključci u predmet Sedić Finci i Zornić nisu još provedeni i u 13. kažemo da se doista brinem, da smo zabrinuti glede slobode medija i slobode govora i inzistiramo na slobodi i profesionalnosti medija i taj kompromis također se bavi jako teškom financijskom situacijom u medijima koja je jako zabrinjavajuća. Eto, toliko e, za sad. Nadam se da ćemo sutra izglasati jak, jako izvješće koje će doista pomoći Bosni i Hercegovini. Najljepše hvala. Thank you, Mr. Chairman. Very briefly, thanks for Gospodin Kukan, hvala vam. Evo, bit ću kratak, zahvaljujem izvjestitelju na odličnom radu. Drago mi je da izvještaj jasno ističe postignuće koje je Bosna i Hercegovina ostvarila u proteklih nekoliko mjeseci i jasno ističe što još treba učiniti e, u procesu pristupanja Europskoj uniji. Program reformi mora ići ruku pod ruku a pristupanjem Europskoj uniji. Bosna se mora koncentrirati i na reformu pravosuđa i na borbu protiv korupcije. I izvještaj e, vrlo precizno ističe te probleme. Problem neimplementacije presude u slučaju Sejdić Finci i činjenica da se manjine još uvijek ne mogu kandidirati za ta mjesta, to je problem. A ja već dugo govorim da je naš cilj potaknuti Bosnu i Hercegovinu da postane zemlja koja je ključiva za sve svoje građane, ne samo za određene dijelove društva. Jako je važno istaknuti značaj međuparlamentarne e, suradnje i ja se nadam da će SAPC usvojiti e, svoj e, poslovnik. Hvala predsjedniče. E, zahvalit ću kolegi Predi na njegovom radu i suradnji na kompromisima, jer su svi amandmani raspravljani. E, borba protiv e, korupcije, e, obrazovni sustav koji neće diskriminirati, jačanje zaštite manjinskih skupina, uključuju LGBTI skupine, pluralizam u medijima. Međutim, mi predlažemo glasanje po dijelovima u amandmanu 109 izborni zakon E, imamo tri konstitutivna naroda i drugi. E, ta formulacija je u skladu, u skladu sa aneksom četiri detonskog sporazuma i uključena je u jednom drugom dijelu ovog izvješća. Mislim da to ne treba koristiti u, u novom nacrtu e, za izbornog zakona. Naš parlament je uvijek naglašavao da etnicitet ne smije e, biti preprekom za pravo e, da se kandidirate na izborima. Stoga ako želimo ostati e, imamo i presudu Sedići Finci jel ako želimo uključiti e, sve građane, onda tu e, formulaciju treba ukloniti. Mislim da je to e, dobar izvještaj, da je usklađen i da pozdravlja napredak Bosne i Hercegovine. Naglašava da su daljnje reforme još potrebne. Velika prednost ovog parlamenta jeste objektivnost u izvješćivanju kao i objektivnost. Mo, moramo e, tako ostati kako bismo bili vjerodostojni partneri svim partnerima i e, u ovom slučaju svim političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Mi smo predani e, progresivnoj europskoj budućnosti gdje su prava garantirana svim e, državljanima Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedniče. E, mm, molim da ispričate moga kolegu Radoša koji nije mogao biti ovdje zahvalila bih gospodinu Predi na e, uravnotežnem e, izvješću kao i dobroj suradnji. Još jednom e, čestitam Bosni i Hercegovini na podnošenju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji. E, ističemo našu podršku Bosni i Hercegovine i e, kao budućoj članici Europske unije. Bosna i Hercegovina je značajno napredovala, ali situacija je još uvijek složena. Još uvijek nije jasno kako će mehanizam koordinacije funkcionirati. E, zemlja ima mnogo disfunkcionalnosti, siromaštvo i e, vrlo složenu e, strukturu uprave. To će usložiti postupak pregovora s Europskom unijom. Proces pristupanja će, e, nadamo se, moći riješiti ove teškoće s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Htjeli bismo e, naglasiti e, zabrinutost zbog 84 tisuće razmještenih lica u zemlji. To ugrožava budućnost Bosne i Hercegovine kao i drugih zemalja. zemalja. Također ima još velikih, e, veliki broj nestalih osoba. Moramo raditi na intenzivnoj suradnji između dva entiteta i pojačati e, napore u tom smislu. Hvala lijepa. Spoštovani, bi se U prvom bih se redu zahvalio izvjestitelju gospodinu Predi i e, izvjestiteljima u Sjeni za konstruktivan dijalog i suradnju koju smo imali. Rasprave koje smo vodili na našim sastancima su bile zanimljive. Došli smo do nekih sporazuma mm, i e, uspjeli smo izgladiti razmimoilaženja u nekim stvarima. Dakle, borba protiv korupcije, organiziranog kriminala je važna. E, BiH treba e, unaprijediti gospodarstvo i e, smanjiti broj nezaposlenih. Zbog toga se ljudi iseljavaju iz Bosne i Hercegovine. Također treba više napraviti na reformi pravosuđa. Mora imati nezavisno pravosuđe slučaj Radovčić, na primjer. E, možda je to bilo politički motivirano, a to bi mogao biti e, problem za nezavisno pravosuđe. Mogao bih govoriti o drugim stvarima, ali ne želim biti prenegativan. E, vjerujem da je izvjestitelj pokušao se fokusirati ovaj tekst i prezentirati ga u pozitivnom svjetlu. To se može reći i za naš rad kao izvjestitelja u sjeni. Zemlja je sada službeno zatražila članstvo u Europskoj uniji. Vjerujem da ovakav način rada može poboljšati situaciju u zemlji. Naravno moramo im u tome pomoći. Sada bih nešto uh, rekao o kompromisnim amandmanima. U većini slučajeva smo postigli konsensus, ali u nekim kompromisima uh, se, se ne slažemo s tekstom. To se odnosi na kompromis, na primjer, broj 3. Uh, koji govori o nekim načelima koja se koriste u zemlji. E, spominje se e, presuda Sedić Finci. Vjerujem da institucije u zemlji moraju e, biti odgovorne. Ne možemo mi raditi njihov posao. E, to neće biti moguće ako podržavamo samo etnički princip. To dovodi samo do diskriminacije. I e, one mogućava bilo kakav napredak prema članstvu u Europskoj uniji. Ako ovaj e, dio teksta ostane kakav jest, onda nećemo moći podržati ovu rezoluciju na glasanju. Također bi se dodirnuo kompromisa 18, govori se o nekim e, elementima okoliša. Veseli nas ta ideja, ali spominje se samo bosanski brod. To nije jedini problem u zemlji. E, možemo e, onima koji su zainteresirani dati popis problematičnih područja. Pa to može onda ući u sljedeći izvještaj. Želim čestitati našem kolegi Kristijanu Predi, izvjestitelju, svim drugim kolegama koji su sudjelovali u pregovorima e, između izvjestitelja u Sjeni te e, šefu delegacije za Bosnu i Hercegovinu kolegi Piculi na kvalitetnom tekstu koji slijedi u najvećoj mjeri izvješća Europske komisije. Međutim, ono što je najbitnije, najbitnije je da je evoluirala situacija od momenta kad je komisija svoje izvješće objavila o napretku Bosne i Hercegovine s obzirom na činjenicu da je Bosna i Hercegovina 15. veljače podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Ja smatram da ključna poruka koju moram u ovom trenutku uputiti i vijeću i komisiji, a prije svega vijeću i to nizozemskom predsjedništvu vijeća, a to je da procesira ovaj zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo na način kako to predviđa članak 49, odnosno članak 6 stavak 1 ugovora o Europskoj uniji i da e, se ovaj zahtjev u proceduralnom i pravnom smislu tretira kao i dosadašnji zahtjevi bez ikakvih odugovlačenja na razini vijeća. Stoga je važno da upravo za vrijeme ovih šest mjeseci još uvijek dok Nizozemska predsjeda da vijeće donese odluku izda nalog Europskoj komisiji kako bi počelo sa izradom mišljenja o tom zahtjevu. To govorim zato što sam uvjeren da će uz provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao ključnoga instrumenta za provođenje reformi u Bosni i Hercegovini dodatni napor i dodatni poticaj svim institucijama Bosne i Hercegovine za poduzimanje reformi biti dostavljanje takozvanog upitnika. Naime, proces koji se poduzima u zemljama u procesu proširenja dok se bave provedbom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je zahtjevan i bitan, ali stupanj angažmana koji se zahtjeva od administracije zemlje koja želi pristupiti Europskoj uniji trenutkom dostave upitnika se automatski povećava do mjere koji je po mom dubokom uvjerenju Bosni i Hercegovini ključan, jer je europski put Bosne i Hercegovine izuzetno važan ne samo za dobrobit njenih građana, ne samo za poduzimanje gospodarskih socijalnih reformi, nego doslovno i za njen opstanak i za njeno učinkovito funkcioniranje i sprječavanje svih onih tendencija koje bi vodile ka separatizmu ili secesionizmu. U tom pogledu sam zadovoljan sa nizom kompromisa koji je postignut na temelju amandmana koji su postavljeni E, čujem da je kolega Kan ponovno kao i prošle godine imao određene rezerve glede spominjanja konstitutivnih naroda. Mislim da ovdje dolazimo sada već tradicionalno u jedan e, koncepcijski raskorak između poštivanja onoga što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine i onoga što su realnosti onoga što bi neke političke skupine u ovoj kući htjele vidjeti kao realnost ili kao trend i zato mi se čini da je jako važno da se na razini Europskog parlamenta konsolidira ovdje stav prije svega poštivanja ustavnih odredbi i prava svih konstitutivnih naroda i drugih državljana Bosne i Hercegovine da budu adekvatno tretirani i spominjani u našim dokumentima i našim rezolucijama jer je ta poruka izuzetno važna i kada je riječ o e, budućim ustavnim reformama. Eh, ono što mi je drago da je povjerenik Han danas u Sarajevu, mislim da će njegov eh, susret, susret dole sa dužnosnicima imati vrlo pozitivne učinke na danji reformski proces, eh, da će potaknuti ne samo politiku novog pristupa nego zamoliti evo sada na početku e, mandata predsjedava, novog predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Izetbegovića da sa jednakim intenzitetom kao što je to učinio dr. Čović nastavi e, upravo ovaj europski put, a pri tome je kvalitetno funkcioniranje koordinacijskog mehanizma na svim razinama vlasti izuzetno važno. E, također želim i ovaj put spomenuti ključno pitanje omogućavanja povratka svim programima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, a osobito povratku Hrvata i Bošnjaka na teritoriji Republike Srpske koji je ispod razina, ispod očekivanja, postoji određeni napredak, cijenim aktivnosti gospodina Čordaša u tom pogledu, međutim volio bih da tu e, uz pomoć međunarodne zajednice se stvore preduvjeti i sigurnosni i pravni i financijski i to uz pomoć operativnu programa Europske unije za koje je zadužena komisija u njihovoj provedbi, da taj proces bude vidljiviji i učinkovitiji. E, također se nadam da će u daljnjim mm, razgovorima između političkih stranaka i aktera u Bosni i Hercegovini doći do dogovora o novom izbornom zakonu. On je jedan od važnih preduvjeta za kvalitetno funkcioniranje zemlje. E, također e, vjerujem da će uskoro u pregovorima s Europskom komisijom biti pronađeno i rješenje za e, sporazum e, na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dakle svojevrsni protokol slijedom stupanja Hrvatske u članstvo koji će na kvalitetan način riješiti ta rezidualna pitanja o kojima razgovaramo zadnje dvije i pol godine. Sa strane svoje osobno i svih zastupnika iz Hrvatske u klubu EPP-a učinit ćemo kao što smo i do sada sve da se Bosna i Hercegovina e, približi Europskoj uniji što učinkovitije, što kvalitetnije, ali ne manje važno i što brže. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine predsjedniče nakon kruga pregovora pohvalio bi napor izvjestitelja gospodina Kristijana Dana Prede zbog doista kvalitetnog i objektivnog izvješća o napretku Bosne i Hercegovine u protekloj godini koja je po mnogo čemu bila i posebna za tu zemlju. Podsjećam, prije godinu dana potpisana je pisana obveza svih lidera u Bosni i Hercegovini o spremnosti na reforme, što je nakon višegodišnje odgode rezultiralo stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u lipnju. Godinu napretka Bosna i Hercegovina formalno je zaključila predajom kandidature za punopravno članstvo, što je bio još jedan dokaz toliko potrebnog izlaska iz Dejtonske u briselsku fazu te zemlje. Izvješće dakle vidi napredak, ali navodi niz područja u kojima su potrebni pravi rezultati, kako bi se aplikacija za članstvo mogla ocijeniti uspješno. Prije svega upravo danas kada je povjerenik Han u posjeti Sarajevu očekujemo konačan dogovor o uspostavi učinkovitog mehanizma koordinacije. Druga dva ključna preduvjeta za napredak, cjelovita implementacija reformske agende i adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju tek se trebaju potvrditi. Treba spomenuti nažalost neriješena pitanja koja odgađaju konačnu objavu davno održanog popisa stanovništva. Tu je i nedostatak jednog broja strategija na državnoj razini što onemogućava Bosnu i Hercegovinu da počne koristiti ozbiljna sredstva za izgradnju energetske i transportne infrastrukture. Osim toga korupcija ostaje ozbiljan sistemski problem. Treba osigurati adekvatnu zaštitu zviždačima, a najbolja podrška bila bi jačanje sudstva na svim razinama. Paralelno s tim potrebno je pripremati rad na budućim političkim, izbornim i ustavnim reformama koje će Bosnu i Hercegovinu oblikovati u funkcionalnu, inkluzivnu i efikasnu državu temeljeno na načelima federalizma, supsidijarnosti, ravnopravnosti i jednakopravnosti svih njenih naroda i građana. Na kraju, kao voditelju Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, žao mi je zbog neuspjelog konstituiranja zajedničkog parlamentarnog tijela Skupštine Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta. Ali nismo mogli dopustiti pokušaj prenošenja u zajednički poslovnik dejtonskih odredbi koje uključuju etnički cenzus. Nadam se da ćemo već na sljedećem sastanku u lipnju usvojiti zajednički poslovnik i svojim radom doprinijeti našem zajedničkom cilju europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Hvala. Htio bih podržati našeg prijatelja gospodina Kana. E, govori se o vrlo e, e, o, konstruktivnim narodima. Slušao sam gospodina Plenkovića i gospodina Predu Eh, htjeli smo dati kompromis koji će biti prihvatljiv svim stranama. Eh, trebamo poštivati Dayton, mm, eh, a s druge strane želimo biti pozitivno, želimo pozitivno gledati na napore Bosne i Hercegovine Mislim da bi bilo dobro da se ne uključi e, riječ e, konstitutivni narodi. Međutim, to nailazi na protivljenje mnogih e, članova. Mm, evo mi smo onda to prihvatali kako bismo stigli do konsensusa ali ne trebamo tu riječ koristiti prečesto. jedno spominjanje je dovoljno. E, mislim da e, će e, klub zastupnika EPP-a priznati da smo evo mi nastojali biti pozitivni, da smo promijenili mišljenje i napravili tu kompromis. E, moramo zaista se potruditi da nađemo konsensus jer na kraju kažemo ljudima u Bosni i Hercegovini e, vi morate sami naći kompromis a a ako mi u parlamentu nađemo kompromis, onda to daje svijetao primjer građanima Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa. Komisija sada ima riječ. Hvala lijepa. Hvala, evo, bit ću kratak. Samo glede pitanja konstitutivnih naroda. Komisija je protumačila kandidaturu za članstvo Bosne i Hercegovine kao i jasnu obvezu da se pređe s Daytona na Brisel. Što znači smanjiti etnički element, a povećati unutar svog ustava civilni element i sve e, mehanizme blokiranja koji se kreću oko konstitutivnih naroda što stvara nefunkcionalnost. To je nešto treba prevazići kada Bosna i Hercegovina na kraju konkretno zakorači putem Europske unije. To je naš stav. Dakle, prekomjerno investiranje na konstitutivnim put, narodima nije pravi put e, kad, ako se ide od Daytona ka Briselu, nama treba, e, u suprotnom to neće ići pravim putem. Mr. Preda. Gospodine Preda, izvolite. No, j'avais entendu Schaffhauser. Eh. Ispričan se, čuo sam Schaffhauser, pa sam se već prepao. No, no, c'est bon. Sve u redu. Čujte, Hvala na svim intervencijama. Teško je napraviti sintezu jer puno toga je napravljeno. No ono što uviđam jest, evo prošle godine vidite svi su se dogovorili da se malo po strani ostavi rasprava o političkim, ustavnim reformama i tako dalje, te da se usredotočimo na društveno-gospodarske reforme. Evo, evo, to su to su socioekonomske, dakle to je formulacija koju vole naši prijatelji socijalisti. A sada jedini spor tiče se reference konstitutivnih naroda koja je povezana s jedne strane e, za ustavnu arhitekturu same zemlje, a s druge strane povezana je za viziju koja je dugo bila dominantna u toj zemlji glede nužnosti da se e, napreduje politički i ustavno gledano. Ja sam pozdravio voda počas tome što su socijalisti odlučili se pomaknuti sa svojih stavova i pristali su jednom na tu formulaciju konstitutivnih naroda. Ustavom buduće ću posegnuti za argumentom koji je malo prije, za kojim je posegnuo Richard Howitt malo prije, dakle, e, to jest da je dovoljno u jednom tekstu samo jednom spomenuti određenu stvar. To ću iskoristiti sljedeći put e, kada se bude pregovaralo sa socijalistima glede drugih pitanja, jer mislim da u 99% slučajeva socijalisti inzistiraju da se 3-4 puta u svaki tekst stavi jedna te ista stvar. Dakle, No, što se ovog pitanja tiče, morat ćemo to riješiti glasanjem. Dakle, ovo pitanje spomena konstitutivnih naroda i izbornog pitanja. No, ako se ne varam, pravi problem je taj da, nažalost, kako reći, sav rad blokira ono što je spomenuo gospodin Picula, to jest popis stanovništva. Naime, imamo blokadu praktične prirode koja pokazuje da se, na, da se trati puno vremena s obzirom da podaci e, popisa stanovništva su uveliko osporavani, no ne mislim da ćemo pomoći Bosni i Hercegovini ukoliko, kako reći, ukoliko želimo da pomisle ili povjeruju da spomen konstitutivnih pitanja naroda je drugorazredna stvar i dakle teško je tumačiti Ustav Bosne i Hercegovine bez e, etničkog tumačenja. Dakle, bojim se da ta sama formulacija e, etnicizira politiku. Dakle, meni nije jasna ta rigidnost E, kako reći, stavova koje, koje su koje je izrazila između ostalih i komisija upravo sad. Bojim se da sam spomen te formule konstitutivnih naroda predstavlja nužno etnicizaciju politike i bojim se da bismo mogli propustiti važan korak e, s tom zemljom ako odbijemo, kako reći, da govorimo otvoreno o ovakvim stvarima. No evo, e, doista jako sam zahvalan svim e, prijateljima svih klubova zastupnika na uloženom naporu, a sutra će stvari biti riješene glasanjem. Dakle, zahvaljujem još jednom na kompromisima i ponavljam ono što sam rekao na početku, od 169 amandmana uspjeli smo to 115 njih e, staviti u kompromise, što nije loš rezultat. Hvala. Mr. Plenković hat protiv propisa gospodin Plenković je još jednom zamolio za riječ. Ako dopustite da se samo još e, spomene jednu stvar, ovdje se ne radi o stručnim pitanjima, već o eminentno političkim, potpuno slažem s ovim što je rekao izvjestitelj Preda, no evo par riječi o ovome što je komisija upravo sad rekla. Mi naravno ulažemo veliki napor kako bi Bosna i Hercegovina e, prešla put od Daytona e, ka Briselu i vjerojatno činim barem onoliko koliko i vi svakodnevno, no bio bi sretniji e, kada biste nam e, više toga rekli o glavnoj poruci povjerenika Hana e, u glede današnje posjete Sarajevu, umjesto da nam govorite o ovome pitanju konstitutivnih naroda i kao drugo, doista bi bilo lijepo kada biste nam zajamčili mandat e, vijeća da se radi na ovom pitanju, to je bilo jako važno i e, vaš povjerenik bio je od ogromne pomoći e, za, u postupku podnošenja zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine, a to je, kako francuski kažu, nije bilo unaprijed dobivena izvojevana podjela. Dakle, evo mi se doista selimo, odnosno trudimo uveliko e, raditi na tom, da se ide na tom putu od Daytona prema Briselu. Naravno, mm, moramo nadići Dayton. Dayton je bio potreban da se e, dovrši i okonča rat, ali nije bio dovoljan da se izgradi budućnost E, da e, kako bismo omogućili unutarnje procese u Bosni i Hercegovine. Ako dakle ti procesi ne budu išli dalje, onda ne vidim kako bi Bosna i Hercegovina mogla postati članicom uh, e, Europske unije. Ne smijemo davati lažne nade gdje one nisu opravdane. Ova načelna problem, ove načelne probleme treba e, riješiti. Mi smo e, uključili ili primili e, previše članica kod kojih smo onda probleme morali naknadno rješavati, a još ih uvijek ne, smijemo, ne uspijemo riješiti. Pročitao sam jednu vijest u međuvremenu u izvjestima, novine e, izvjestija koje su prije bile vladin list, a možda je to i sada. E, da će e, u, na Krimu u travnju biti jedna konferencija sa Europskim parlamentom. Ali mislim da to mi ne možemo prihvatiti takvu jednu konferenciju. Mi to moramo negdje zabilježiti na našoj web stranici, da to bude jasno, da mi... Hvala lijepa. E, dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, to je točka broj šest. Nova inovativna strategija za ulaganje i napredna tehnologija. Ovdje nema logike. Gospodin Čap je naš izvjestitelj. Izvolite, imate riječ. Merci, monsieur naše hvala predsjedavajući na vašim uvodnim e, opaskama. Dakle, uvaženi kolege, općenito govoreći, trgovinska politika Europske unije u sastavu i Europske službe e, vanjske politike i, promovira vrijednosti Europske unije. Ova načela su e, postavljena u novoj strategiji za trgovinu koja je objavljena 14. izvješća E, ovdje se radi o strategiji za buduće godine. Posredstvom ovog nacrta mišljenja htio sam se na, usredotočiti na međunarodnu trgovinu kroz E, vanjske poslove u okviru međunarodne suradnje. Dakle, svaki stavak e, odgovara jednoj, sred, jednoj ključnih ideja. Kao prvo radi se o tome da se podsjeti na nužnost koherentnosti između politike Europske unije i doprinosa trgovinske politike Europske unije, a poštujući e, vrijednosti za koje se zalaže Unija. Zatim, Insistirao sam na značaju provedbe trgovinskih sporazuma, osobito kada se radi o održivom razvoju, i promicanju socijalnih i okolišnih e, normi na viskoj razini. Konačno želim podsjetiti na značaj dobre koordinacije između različitih e, dionika vanjske, e, vanjskog djelovanja Europske unije i nužnosti za da Europska komisija nastavi s naporom za transparentnost. 75 amandmana uloženo je na ovaj nacrt prijedlog e, izvješća radili smo na izradi 14 kompromisnih amandmana koji uključuju većinu amandmana i e, izraženih ideja. Nadam se da će e, klubu zastupnika izraditi svoju podršku tim amandmanima. Zahvaljujem se izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji i e, pomno ću saslušati njihove e, doprinose. Hvala. Grazie, sostituisco il collega Hvala vam. Evo ja mijenjam kolegu Benipeja koji se ispričava što nije mogao biti prisutan na današnjem sastanku. Zahvaljujem izvjestiteljici, gospođi Seifi. Mislimo da je ovo vrlo dobro i uravnoteženo izvješće i smatramo da vanjska trgovina Europske unije je i tekako važan instrument u promičbi demokracije, e, temeljnih prava i vrijednosti Europske unije te održivog razvoja. Uloga Europskog parlamenta u ocjeni trgovinskih sporazuma je također jednako važno. To tražimo od komisije da pregovarački procesi budu što transparentniji. Mi smo podnijeli devet amandmana Željeli smo istaknuti nekoliko specifičnih e, aspekata i u principu mislim da to možemo usredotočiti na tri ključne linije. Multilateralni kontekst, radno pravo i e, e, ljudska prava. Što se tiče ljudskih prava, tražili smo da se povežu pojmovi univerzalnosti. Podsjetili smo i na ono što je parlament usvojio prošle godine kad je riječ o obvezujućim uvjetima o poštivanju ljudskih prava. Što se tiče radnih e, prava, tražili smo poštivanje mm, onoga što je definirala Međunarodna organizacija rada, te e, suradnju sa svim socijalnim akterima. I na kraju htjeli smo istaknuti multilateralnu dimenziju Istaknuli smo potrebu da trgovinska politika bude e, dosljedna sa politikom održivog razvoja do 2030. I moram vas podsjetiti na loš sporazum koji je usvojen prošle godine u okviru sporazuma iz Dohe. Gotovo su svi prijedlozi uvršteni u amandmane i izvjestitelj u sjeni preko mene poručuje kolegici IFI da je vrlo zahvalan na njezinom konstruktivnom pristupu mm, jer je tekst od samog starta bio jako dobar, a njezin pristup je još doprinio tome da se to puno bolje elaborira. Ja moram nešto reći. Mislim da se radi o kompromisima. Kompromis 13. izvoz naoružanja. E, želja je parlamenta da se e, e, izvoz naoružanja regulira na evropskoj razini te imamo tu jedan kodeks ponašanja koji treba postati obvezan. Inače ćemo se i dalje neuspješno boriti protiv toga taj kodeks ponašanja mora o e, izvozu oružanja mora postati obveza, obvezatan. Možda nam e, izvjestiteljica to može uzeti kao još jedan amandman. Hvala lijepa. Nemamo daljnjih e, javljanja za riječ. Gospođo Saifi, želite li nešto reći? Evo, bit ću kratka predsjedniče. Što se tiče vašeg osobnog zahtjeva, osvrnut ću se na nje, tako da ću vam se javiti. Ovdje se radi o dosta složnoj temi, no u svakom slučaju e, odgovorit ću vam na to. Želim se također zahvaliti gospodinu Panceriju i doista imali smo jako dobru suradnju na ovom dosjevu. i kolege iz e, redova socijalista demokrata su e, dobro surađivali s nama i želim zahvaliti na tome. The meeting is closed. Ovim je sastanak zaključen. Nastavljamo sutra s radom.